isto. Evo još jednog španjolca, Ricardo. Dragi kolege, prije nekoliko tjedana smo e, isplanirali ovu razminu e, mišljenja s kolegicom Ines. Ona je predsjednica e, komisije za odnose sa zemljama Magreba. Tema je Mauritanija. Delegacija za odnose sa zemljama Magreba Hvala Petra. Dakle, ta delegacija je otišla na misiju u e, Mauritaniju od 19. do 23. E, prošlog mjeseca. Cilj je e, uspostava novog partnerskog protokala i to za razdoblje od 2015. do 2019. godine te razvoj morskog gospodarstva ekonomski glavni grad zemlje, zove se Nuadibu i posjetili su ga, a isto tako e, su posjetili neka druga mjesta. E, gospođa Injes Ayala Sender će nam predstaviti sažetak rada na toj emisiji i pogotovo one aspekte koji se odnose e, na ribarstvo. Hvala Injes što je došla i ja vam sada predajem riječ. Izvolite. Hvala. Mogu govoriti španjolski? Mogu, izvrsno. Hvala vam puno na pozivu. Na sastanak odbora za ribarstvo. Daću vam kratak pregled puta delegacije u veljači. Nekoliko je bilo važnih aspekata za ovu misiju jedan od njih odnosi se na ulogu Mauritanije u području sigurnosti i suradnji u području sigurnosti s Europom. Ima isto tako važnu, važnu ulogu u sprečavanju terorizma kao i e, u svemu što je povezano s migracijom. Tu su i pitanja ljudskih prava možda vas manje zanimaju ove stvari i želite da prijeđem na samu temu koja vas zanima. Međutim, ipak treba napomenuti da i dalje postoji problem ropstva u toj zemlji. Situacija je doista komplicirana i niz e, koraka je poduzeto. Dakle, to je bio jedan aspekt našeg puta. A drugi dio zapravo nadovezuje se na naše posljednje putovanje tijekom posljednjeg, odnosno prethodnog mandata parlamenta. Zadnji put smo otišli na jug zemlje, ovaj puta na sjever i bavili smo se pitanjima vezanima uz ribarstvo i preradu ribe. Otišli smo stoga u Nuadibu. Posjetili smo niz E, brodogradilišta. Dakle, posjetili smo brodogradilišta e, gdje se grade ribarska plovila. Došli smo do jedne neobične situacije jer kada smo posjetili e, to mjesto 19.2 tada se baš održavao štrajk e, senegalskih ribara. Svi su bili tamo, ali zapravo ništa nije funkcioniralo zato što je postojao problem sa radnim e, uvjetima i e, tu je bio i problem tretiranja senegalskih i mauritanskih radnika. Neću zapravo govoriti o tome jer to nema nikakve veze s odnosima između Mauritanije i Europske unije. Samo želim reći da je to bio jedan ozbiljan problem i kad pogledamo bilateralnu suradnju i pogotovo kada pogledamo sadašnji kontekst, postoji tvrtka za preradu dakle za preradu ribe nakon njezina iskrcaja i isto tako oni pripremaju ribu za smrzavanje ili za buduću e, potrošnju. Kao što sam rekla, zbog štrajka pogon nije radio i riba nije pristizala. Dakle, mi smo vidjeli pogon, vidjeli smo način na koji je rad organiziran. Koriste dosta inovativan, pristup. Zaposlili su dosta mauritanskih e, radnica. E, to je bilo sjajno, međutim, kao što sam rekla, nije bilo ribe u uh, pogonu zbog štrajka. Dakle, otišli smo i u brodogradilišta i vidjeli smo na koji način se grade mala ribarska plovila. Prije su se gradila isključivo od drveta to je bilo, e, bilo niz rizika pa su prešli na plastiku i e, fiberglas. Uzima se u obzir rizik od požara. Extinción de incendios marítimos para solventar los problemas de los eh i isto tako e, osigura brod, brodove grade na taj način da i na moru e, postoji zaštita od požara u slučaju izbijanja požara na moru. Dakle, posjetili smo luku Nuadibu kako bismo vidjeli skupine ribara i vidjeli smo na koji način se prate ribolovne aktivnosti i to u suradnji s Europskom unijom. Mi smo išli u skupini a obalna straža, Mauritanska obalna straža, to nije bio brod pod e, europskom zastavom, već Mauritanskom i u to vrijeme neki ribari bili su na moru, ali ne u onom, broju kao inače. Eto tako je izgledao prvi dio našeg puta. Vidjeli smo ta mala plovila. Vidjeli smo i kako su ribari prihvatili nove e, brodove, bili su dosta zadovoljni. E, isto tako e, nas je zanimala edukacija mladih, dakle postoji i pomorska škola gdje se ne educiraju samo budući pripadnici obalne straže, već isto tako i ribari. To im je na neki način ulazak u profesiju. Zadnji dan, to je bio 22. srijeda, e, susreli smo se sa gospodinom e, Trugom, koji nam je pokazao izvješća E, na temelju mauritanske strategije na, za odgovorno upravljanje i za održivo ribarstvo i mi smo se držali preporuka odbora i naglasili smo da kad pogledamo e, da postoje određene odredbe iz e, sporazuma o ribarstvu i sve jako dobro regulirano i transparentno. Međutim, e, nismo dobili nikakva objašnjenja vezana uz e, dostupnost statističkih podataka vezan i izvješća vezano uz e, ribarenje od strane brodica, odnosno plovila treć, iz trećih zemalja, Kine, Japana i tako dalje, nismo dobili nikakve podatke o tome, niti smo dobili podatke o identitetu tih e, plovila. Tako da i dalje u tom smislu postoji veliki problem. Mi smo s naše strane bili transparentni i mi smo poštovali sve sporazume koje smo sklopili s Mauritanijom i tu postoji jaz između dviju strana. Mauritanija nije mogla u potpunosti koristiti sve resurse koje im dajemo u sklopu sporazuma, ali mi s druge strane čekamo i dalje e, od mauritanijskih vlasti da nam osiguraju istu razinu transparentnosti i to u pogledu ribolovnih aktivnosti trećih zemalja koje također imaju sklopljene sporazume s Mauritanijom. Tako da smo rekli da da je lijepo, sve što smo vidjeli je dobro, ali nam isto tako treba i veći stupanj transparentnosti. To je više manje sve što sam htjela reći. Ne želim ulaziti u neke e, u više detalja. Hvala i njes na ovoj prezentaciji. Javlja li se tko za riječ? Pako, izvolite i ja bih samo htio zahvaliti vam u ime Gabriela Mata koji je morao napustiti ovaj sastanak, otišao u odbor Ekon radi glasovanja. Naravno, sporazum s Mauritanijom je jako koristan i za Europu, ujedno i za Španjolsku. Stoga vam hvala na ovim informacijama koje ste, nam, koje ste s nama podijelili. Doista nas e, zanima kakva vrsta pristupa je osigurana brodovima koje ne plove pod europskom zastavom, primjerice Rusima ili Kinezima. Zanima nas isto tako što se događa i sa e, Dakle, ovo su područja gdje, dakle, tu smo mi osigurali dosta velikodušnu suradnju i to traje već dosta dugo i možda neke druge zemlje dobivaju i veće pogodnosti na tržištu. Mislim da je isto tako trebalo biti otvoreno, otvoren pristup e, pridnenom ribarstvu. Ne znam je li tome doista i tako? Znam da je to nešto što je povezano sa geografskim koordinatima, ko, ko, koordinacijom. Dakle, tko je tu trebao surađivati? možda iz ekonomske perspektive to ne bi funkcioniralo, ti, možda ne bi moglo funkcionirati, ali možete li nam nešto više reći o ekonomskoj strani toga? Hvala vam na komentarima. Koliko se sjećam, e, postoji važan aspekt koji proizlazi iz različitih razgovora i to ne isključivo na temelju razgovora sa predstavnicima mauritanskih vlasti, već i predstavnicima pokrete za, e, za europsku suradnju. Jedan od, e, jedna od osoba s kojima smo razgovarali je naglasio da postoji kontinuirani efekt, odnosno posljedica klimatskih promjena. Što to znači za ribarstvo? To znači da je došlo do um, do, do, dolazi do brzih e, promjena u ribolovnim područjima. I zbog toga mauritanske vlasti su se odlučile e, preispitati način na koji se trebaju suočiti s tim promjenama. Razgovarali smo s predstavnicima obalne straže i s predstavnicima e, žandarmerije kojima je zadaća praćenje e, ribolovnih aktivnosti i praćenja e, pridržavanja pravila i rečeno nam je da su zamijetili značajne promjene koje su dovele do izmjena i u ribolovnim područjima i u promjenama vezanima uz e, ribolovne napore i čak i u područjima uz obalu. I možda trebamo detaljnije proučiti pokrete za europsku suradnju i i možda treba provjeriti i temperaturu mora i kako sve to utječe na različite vrste. Hvala. Imam jedno pitanje. Dakle, mi smo još 2010. E, ili 2011. sa Carmen Fraga i sa još nekim drugim kolegama. Dakle, mi smo tada išli u Mauritaniju. E, tada smo bili e, zabrinuti zbog terorizma na sjeveru, pa smo išli na jug. Dakle, E, Europska unija je dala dosta novca mauritanskoj vladi. Postavlja se pitanje ako e, dakle znamo da e, je uloženo, da je dan novac za obnovu luke u Nuadibu, pa me zanima što je po tom pitanju napravljeno. Da, kad je reč o Nuadibu, tamo su nam pokazali da se vrše radovi um, obnove. Dakle, novi dokovi se grade. Imali su neke ozbiljne probleme u prošlosti. I dalje je bilo potrebno obaviti neke radove, ali i e, stvari u tome da će nakon toga moći direktno iskrcavati e, ulov. To je bilo, dakle, obavljali su se finalni radovi kada smo mi bili tamo. I to je bilo važno u kontekstu suradnje Mauritanije s Europskom unijom, no nas je zanimalo vidjeti E, što će se dalje događati. Dakle, mi smo vidjeli pogon za preradu ribe i bitno je da riba u taj pogon dođe u odgovarajućem e, uz poštovanje odgovarajućih kriterija, uvjeta. Dakle, taj projekt je gotovo završen. Dakle, eto, to je dobar, dobra vijest. Europski novac dobro se koristi u Mauritaniji. E, dragi kolege, imate li još pitanja za Injes? Samo bih htjela reći, a to je nešto što me malo muči, kad vidim sukob između e, mauritanskih i senegalskih ribara, nisam o tome govorila detaljno, zato što je to nešto čime smo se trebali e, baviti tada. Ali kada sam došla u Brisel, palo mi je na pamet da možda trebamo vidjeti postoji li način e, da pomognemo mauritanskim vlastima da riješe taj sukob. Možda bi mogli osmisliti rješenje koje bi odgovaralo svima. Mauri... Mauritanci se žale da se radi o mladim ljudima, počinju školovanje, zanima ih ribarstvo. Oni su dakle odlučili baviti se tim e, poslom, to je za njih poziv. A vi morate voljeti ribarstvo, ako se želite time baviti. Međutim, e, postoje prepreke, odnosno e, ometanja iz različitih političkih povijesnih razloga i tako dalje. Tako da postoje brojni ribari koji su pravi profesionalci, koji su na moru i rade taj posao već dugo vremena. Mm, oni su pokušali, oni žele poboljšati svoje vještine, žele poboljšati produktivnost. Neki su ljudi u teškim radnim uvjetima i a uz njih su ribari drugih iz, dakle druge nacionalnosti i oni samo žele uloviti ribu i iskrcati svoj ulov. Ali čini se da u ovom trenutku postoji određeni vakum. Edukacija se ne provodi i ne znam može li odbor za ribarstvo se tim pitanjem pozabaviti i vidjeti na koji način bi se Mauritaniji moglo pomoći. Dakle, naravno, oni trebaju sami dijagnosticirati problem i baviti se svojim e, problemima. Hvala. Naravno, tu postoji i kulturni problem između Mauritanije i e, Senegala. Dakle, Senegal E, Senegalci su okrenuti moru, oni su ribari, a Mauritanija je više orijentirana na obrađivanje zemlje i Senegalci su zapravo došli e, razviti ribalo, ribolov u e, Mauritaniji. I zapravo Mauritanci ne idu toliko ribu, iako je puna e, bjelančevina, ali u svakom slučaju htio sam istaknuti i taj problem. Hvala i njes na prezentaciji, hvala što si danas došla. Sada prelazimo na 14. točku dnevnog reda. E, radi se o zajedničkoj komunikaciji, o međunarodnom upravljanju oceanima, plan za budućnost naših oceana. EPP e je dobio ovo izvješće, izvjestitelj za mišljenje Jaroslav Valesa. Tijekom našeg sastanka u Ožujku e, dobili smo, dakle, komisija nam je održala prezentaciju, to je zajedničke komisije, a gospodin Andreas Konstantinov je napravio prezentaciju, a danas će naš izvjestitelj, gospodin Valesa, će nam predstaviti svoje mišljenje, a nakon toga ćemo imati razmjenju mišljenja. Jaroslave, izvolite. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Zadovoljstvo mi je što vam mogu predstaviti nacrt prijedloga ovog mišljenja. E, izvješću Envi o međunarodnom upravljanju oceanima. Na početku bih želio reći da prema mom mišljenju upravljanje oceanima na međunarodnoj razini treba primjenjivati sljedeća načela. Kao prvo e, regionalizacija kao i u planu upravljanja e, ribarstvom. Isto tako dobro uključivanje svih dionika e, u svim fazama od početka do provedbe mjera a isto tako trebamo slijediti načelo da provodimo e, procjene učinka na okoliš. E, to bi trebalo dovesti do jačanja e, upravljanja organizacijama kako bi one poboljšale svoju uspješnost. Naravno, kada se radi o gospodarenju oceanima, e, ribarski sektor je jedan od važnih sektora e, koji se provodi u pomorskom okolišu i to je ključni element e, pomorske politike. Danas taj ljudski faktor igra važnu ulogu jer svjetski stokovi riba ne samo da su pod pritiskom e, e, zbog e, zakonitih, zakonitih ribarenja, nego i nezakonitih, neprijavljenih i, ne, i neregularnih ribarenja. Europska unija treba raditi sa međunarodnim partnerima kako bi pružila potporu izgradnji tehničkih i administrativnih kapaciteta koji će se onda baviti sa NNN ribarstvom, ali i promicati međuagencijsku suradnju i procijeniti negativne socijalne posljedice takvih praksi. Jako je važno jačati aktivnosti protiv NNN ribarstva e, jačanjem postojećih sustava i davanjem potpore državama članicama i osiguranjem kontrole putem elektronskih alata. Europska unija i treće zemlje trebaju biti e, dosljednije e, kako bi izradile dokumentaciju o ulovu, e, kako bi osigurale da se ribolov provodi zakonito. Isto tako trebamo podršku u svim međunarodnim sferama kako bismo potpuno iskorijenili ili NNN ribarstvo. Trebamo raditi na tome da pribavimo dobre podatke u ribolovnom sektoru kao jedan od temelja i glavnih preduvjeta za postizanje dobrog upravljanja oceanima. I kako bi sve to funkcioniralo na realističan i dobar način, e, trebamo pružiti financijske resurse kako bismo postigli te ciljeve. Moram reći da se svi možemo složiti oko ovoga. Moramo se boriti protiv NNN ribarstva i na kraju će to biti od koristi za sve zemlje, ne samo za države članice Europske unije. Hvala vam lijepa. Mi, a, hvala, Jesus. Srećom pa je Jesus ovdje. Šta bismo mi bez njega? Vidite da je on doista nužan Europskom parlamentu. Bez njega ništa. Hvala, Jesus. Da, evo, e, sad kad me prevoditelji e, čuju, mogu predati riječ e, gospođi Brijano. Hvala gospodine predsjedniče. Željela bih zahvaliti eh, mom kolegi Valeti na njegovom izlaganju. I mi se slažemo da se zaista nalazimo pred velikim izazovom, posebno kada se radi o sektoru ribarstva, jer eh, upravljanje oceanima je vezano i za ribolovnu aktivnost. Eh, mi smo, to je važno za klimatske promjene a na to utječu e, razni, razni elementi e, kao što, je, e, kao što su klimatske promjene, bioraznolikost i slično. Sigurna sam da ćemo raditi zajedno, ali preduvjet je ne samo da poštujemo već donesene norme, nego i da zaokružimo zakonodavni okvir vezan za oceane. Ja bih željela inkluzivan pristup koji bi krenuo od zdola i uključio sve dionike e, civilne, organizacije civilnog društva, razne agencije i sl. Mi kao e, odbor za ribarstvo možemo naglasiti e, zaštićena ribolovna područja. imali smo 10% zaštićenih Eh, ribolovnih područja, to je, eh, to je bilo cilj 11. Međutim, kako bi zaštitili eh, pomorske ekostustave, moramo postići predviđene ciljeve, a i kasnijih godine do 2050. možemo postaviti ambicioznije ciljeve. Isto tako, trebamo usmjeriti pozornost na činjenicu da oceani nude E, veliki potencijal za rast, e, zapošljavanje i inovacije. E, globalna proizvodnja se e, cijeni na 1300 e, milijarde eura, a moglo bi se to podvostručiti do 2030. godine. Zato trebamo e, poboljšati prikupljanje podataka na međunarodnoj razini, a isto tako bolje planirati za jedno održivo plavo gospodarstvo. Jedan aspekt koji moramo naglasiti i koji penalizira uglavnom ribare je opće onečišćenje E, mora e, plastičnim otpadom. Do 2017. godine postoji strategija za e, plastiku koja mora uzeti u obzir biorazgradivost. Već smo, go, već smo donijeli određeni propis vezan za kružno gospodarstvo. Sve te mjere mogu ojačati institucionalni okvir uz međunarodne napore kako bismo se borili protiv pomorskog otpada. Također moramo naglasiti, a to već činimo, ali u ovom dosjeu e, moramo se boriti protiv nezakonitih i kriminalnih aktivnosti, ne samo nezakonitog ribarstva. Postoji jedan važan aspekt, a danas samo 60% oceana se ne nalazi ni pod kojom nacionalnom jurisdikcijom. Zato trebamo više lateralni pristup kako bismo osigurali održivost oceana. Moramo ojačati suradnju između međunarodnih međunarodnih e, organizacija za upravljanje oceanima. E, slažem se sa decentraliziranim regionalnim pristupom, to uvijek govorimo kada se radi o ribolovnim aktivnostima, a posebno bih citirala i e, nešto što prijeti našim morima i što utječe općenito na bioraznolikost. Mislim da ćemo zajedno putem amandmana dobro obaviti posao, a mi smo kao skupina e, vama na raspolaganju. Hvala, Renata. Marko Afonte. Eh, Linea Engstrom je la per questo report. E da, Linea mi je, e, mi je dala ovo izvješće i zamolila me da pročitam određena pitanja koja je željela spomenuti i zahvaliti kolegu Vereza za dobro mišljenje u mom radu e, vezano za održivo upravljanje oceanima e, je jedna od važnosti jest da osiguramo jednake uvjete za sve. Mi zaista ulažemo velike napore sa strane Europske unije da pratimo naše, naša ribolovna e, plovila i da se borimo protiv nezakonitog ribarstva. Međutim, sve države članice i treće zemlje moraju preuzeti jednake odgovornosti kako bi provele ove zahtjeve. Ja pozdravljam Valesu Koli, njegovo mišljenje e, za e, bolju dokumentaciju o ulovima, međutim mislim i da druge ribarske nacije moraju slijediti primjer Europske unije, zatvoriti e, tržište za nezakonito ulovljenu ribu, inače će ta riba pronaći nova tržišta drugdje. Mislim da globalna zajednica mora koordinirano raditi zajedno kako bismo zaustavili NNN ribarstvo, a Europska unija bi morala imati aktivnu ulogu u tome. Još jedna stvar koju želim naglasiti jest e, rad inicijative za transparentnost e, e, ribarstva koja želi uspostaviti jednake uvjete za sve zemlje, ribarske zemlje. U četvrtak će donijeti standarde na kojima rade već dvije godine, a to će biti kraj pripremne faze. E, od sada nadalje će moći izrađivati izvješća. To je vrlo pohvalna inicijativa koja će nam omogućiti da povećamo transparentnost u globalnom ribarstvu i mislim da je ključno da Europska unija to podržava. Do sada uglavnom Maritarnija je započela taj proces i financirala taj rad kako bi omogućala e, buduće postojanje treba osigurati e, više financiranja za međunarodno tajništvo. Nadam se da će Europska unija i države članice moći podržati tu inicijativu. Mi smo donijeli danas e, odluku e, na sastanku koordinatora da pozovemo ITI da nam objasni svoj rad. Još jedna točka koja je važna je važnost žena u ribarstvu. E, žene su važni doprinositelj jer one predstavljaju polovicu radne snage i koje mogu podržati svoju ulogu u ribarstvu. Njihova uloga je važna za lokalno gospodarstvo, zapošljavanje i sigurnost radnih mjesta. Međutim, e, ti poslovi su manje plaćeni, u nekim slučajevima i neplaćeni. Od 2015. jedno izvješće je pokazalo da su e, žene e, manje predstavljene na razini donošenja odluka i da imaju manje pristupa financijskim sredstvima kako bi razvile tu industriju. Hvala. Hvala Marko. Sada predajem riječ uh, Hvala, Ja mislim da ovo izvješće e, je e, jedno od najvažnijih izvješća u ovom razdoblju, jer, jer će uglavnom biti o moru i resursima u moru. Iz tog razloga ja pozdravljam zajedničku komunikaciju vijeća i komisije i pozdravljam e, izvješće naše kolege koji je e, naglasio sve stvari koje, za koje smatram da je važno ih naglasiti. Međutim, želim reći tri kratke stvari. Jedna, jedna je pravni okvir Konvencija mora je, pregovori o konvenciji mora su u tijeku i moramo biti oprezni kada se radi o pitanjima ribarstva jer riskiramo da izgubimo našu kvotu u globalnim pregovorima. Moramo isto tako biti oprezni e, vezano za strategiju praćenja e, oceana i e, obračuna podataka o pomorstvu. Moramo uložiti u znanstvena istraživanja zato što more, u moru ne postoje samo ribe nego ima i drugih resursa pa moramo mm, pozorno posvetiti pažnju i tome. Isto tako moramo se boriti protiv NNN ribarstva. Međutim, moramo i ojačati upravljanje ovim procesom. Mislim da sada postoji određena rascjepkanost to je e, za nas e, samo problem, ne za, e, za Europsku uniju, a ne za ostale koji koriste morske resurse. Isto tako važno je za Europsku uniju u ovom kontekstu da poveća suradnju. Trebamo više sveobuhvatnih sporazuma sa trećim zemljama To je potrebno zato što moramo zaštititi i očuvati naše ribarske flote i naše pravo da e, lovimo u oceanima, ali isto tako i da sačuvamo riblje stokove. Nažalost, mislim da ponekad nemamo točne podatke vezane za riblje stokove. Naravno imam e, mnogo i drugih prijedloga, ali moji kolege su već neke spomenuli, pa ćemo predati to u našim amandmanima. Hvala. Ricardo, Santos. Ricardo. Hvala vam lijepa. Hvala, hvala. Na početku bih želio zahvaliti gospodinu Valesi na e, njegovom mišljenju i e, primjedbama koje su do sada dale kolege. E, ja to mogu podržati i znamo koliko e, su složena ta mišljenja jer su pitanja vrlo mjerodavna. Ali da budem potpuno iskren, mislim da je sve rečeno što sam želio reći. Samo sam želio uzeti riječ kako bih vam čestitao. Ne želim da ovdje trošim vaše vrijeme. Ali jedna mala negativna stvar koju bih želio reći u ovom trenutku jest da mislim da u mišljenju komunikacija se dovoljno ne usredotočuje na pojedinačna pitanja. Mislim da je to dobra komunikacija, da treba ohrabriti i poticati komisiju. To je u stvari sve što imam za reći jer stajališta koja su do sada izražena su spomenula sva važna pitanja, a važno je da odbor o ribarstvu ima svoju riječ vezano za ovo mišljenje. Hvala. Predajem ponovno riječ Jaroslavu da zaključi ako žele. Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedatelju. Iako je postojao jedan mali negativan komentar, a čuo sam i nešto takvo od komisije, da je formulacija malo nejasna. Međutim, razlog zbog kojega je to tako je da ako pogledate komunikaciju vidjet ćete da e, ribolov je dobio samo dva, e, dva odlomka, a mislim da kada se radi o tako e, važnoj stvari treba malo opširnije nešto napisati o tomu. Dakle, zato je to malo možda nejasno. Imate pravo, trebamo ohrabriti komisiju, moramo tražiti dobro upravljanje oceanima, ali na kraju želim samo osigurati da naš odbor i tema ribarstva bude malo više naglašena u tome. Hvala lijepa. Hvala Jaroslav. Rok za amandmane je peti u 17 sati, glasovanje u odboru 35. Sada prelazimo na sljedeću točku, točku 18. E, predstavljanje studija o malom ribolovu i plavom rastu u Europskoj uniji. Naš e, odbor, odbor je tražio od e, um, od, od odjela za politiku B da napravi tu studiju. Inače, znači postoje dva e, odjela e, A i B. Mi smo tražili odbor B da to napravi. Tu studiju napravila je e, ekipa kojom, kojom je predsjedala jedna tvrtka, gospodin Kim Stoibert Stober će predstaviti tu studiju. E, stil, cilj je dakle da se stavi naglasak na mali ribozo, ribolov, e, proučene su sinergije e, i pozitivne ni efekti malog ribolova za obalne zajednice. Jedan od autora studije je ovdje, imate 20 minuta da nam predstavite ovu studiju, a nakon toga ćemo, ako ćete htjeti, imati razmjenu mišljenja. Izvolite, gospodine Štobera. Thank you. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, što ste nam dali riječ. E, dobar dan svima. Mi smo pripremili ovo istraživanje u suradnji sa Oceanic Development. Dakle, sa to je e, francuska savjetodavna tvrtka koja se e, usredotočuje upravo na ribarstvo i ima e, stručnjake iz i sa stručnjacima iz Universidade Vigo. Započeli smo u listopadu 2015. a završili smo krajem veljače 2017. godine. Ovo istraživanje ima dva glavna cilja. Mi smo istražili vezu između e, glavne inovacijske strategije plavog rasta i ribolovnih aktivnosti i e, proučili smo mogućnosti koje plavi rast može ponuditi malim e, malom ribarstvu i obalnim zajednicama u kontekstu ekonomskog rasta, zapošljavanja i inovacija. Ovo istraživanje je imalo tri glavne funkcije. Prvo smo pružili detaljan pregled e, situacije, stanja stvari. Drugo, mi smo procijenili status quo i na kraju smo razradili e, neke preporuke. Daću ću sada riječ e, mom kolegi kako bi malo podrobnije izložio nešto o ovom istraživanju. da, nakon ovog e, Nikolovog e, uvoda ja ću preuzeti e, prezentaciju i nastavit ću kako bih vam rekao nešto o samoj strukturi prezentacije. Prvo ću reći nešto o malom ribarstvu E, nakon toga nešto o plavom rastu u Europskoj uniji, treći dio se bavi e, mogućim sinergijama i sukobima i završit ćemo naše izlaganje o, govorenjem o gospodarenju oceanima za održivi plavi rast. Neke karakteristike malih, malog ribarstva. E, evropske flote dominiraju, e, njima dominiraju plovila malog ribarstva. One predstavljaju više manje 80% svih ribarskih plovila. 2014. E, to je značilo da su imali oko 50.000 tisuća plovila. Oni imaju udio 40% zapošljavanja u ovom sektoru. To je ekvivalentno 29 tisuća ekvivalenta punog radnog vremena 2014. godine. Ako pogledamo to sa regionalne perspektive, u e, sredozemlju je malo ridarstvo još važnije i predstavlja 22% vrijednosti iskrcano ribe i 55% zapošljavanja. E, e, često se spominje da e, postoji važna, da one imaju, imaju daju važan doprinos lokalnom obalnom gospodarstvu i 2016. vidite jednu studiju slučaja gdje koja pokazuje da zapravo malo, malo ribarstvo daje visoke, visoke učinke umnožavanja kada se radi o usporedbi s drugim ekonomijom ekonomskim aktivnostima u regiji e, e, i veliku bruto dodanu vrijednost. To je jedan od problema vezanih za malo ribarstvo, a to je nedostatak e, pod podataka, posebno konkretnih ekonomskih podataka kako bi mogli procijeniti njegovu važnost e, u kvantitativnom smislu. Želio bih pokazati nešto o zemljopisnoj raspodjeli e, plovila malog ribarstva. Uglavnom one dominiraju u većini zemalja Europske unije, posebnu važnost imaju u sredozemnim zemljama, ali ne samo tu, jer vidite da i je i Danska jedan primjer gdje je to izuzetno važno. Isto tako neka e, područja Baltičkog mora i neka područja Ujedinjenoj kraljevini. Neki ekonomski podaci o učinkovitosti ribarenja u Europskoj uniji. Ako pogledamo sveukupnu flotu 2014. godine, vidimo da su oni stvorili za e, e, radna mjesta e, za 90.360 e, ekvivalenta radnog vremena, prihod od 7,3 milijarde eura i bruto dodanu vrijednost od 3,6 milijardi eura. Ako pogledamo malo ribarstvo samo po sebi za isto razdoblje 2014. Zapošljavanje je bilo 29 tisuća ekvivalenta punog radnog vremena, prihod od 948 milijuna eura i e, bruto dodana vrijednost od 489 milijuna eura. Kada pogledamo ovo, vidimo da relativna važnost malog ribarstva je manja nego ona industrijskog ribarstva, međutim još uvijek kao što sam prije spomenuo, to može imati e, veliku važnost na lokalnoj i regionalnoj bazi. Jedan od problema s kojima se suočavamo je e, smanjivanje malog ribarstva iz e, ovog istraživanja želim e, spomenuti neka, neke glavne e, podatke nakon savjetovanja sa dionicima. Prvi problem je provođenje prevencijalnog pristupa kvotama u duhu reformirane zajedničke ribolovne politike Dakle, imamo isto tako slabo predstavništvo interesa malog ribarstva na različitim razinama, dakle govorimo o razini, nacionalnoj razini, regionalnoj razini i razini Europske unije. Isto tako slabo poznavanje podataka E, što stavlja u nepovoljan položaj ovaj sektor. Jedno pitanje koje se spomenulo više puta je potreba da se stvore jednaki uvjeti za sve gdje ne postoji, ne postoje subvencije za industrijsko ribarstvo. Oni se smatraju da e, se nalaze e, u lošem položaju u odnosu na industrijsko ribarstvo. A važno pitanje koje su spomenuli dionice jest da malo ribarstvo treba uzeti u obzir i općenito ribarstvo treba biti uključeno u svaku strategiju plavoga rasta. Nastavit ću sa sljedećim dijelom kako bih uveo plavi rast u Europskoj uniji. To se temelji na komunikacijama koje su objavljene 2012. i 2014 gdje su se gdje su odabrana e, pet e, područja koja su e, koja imaju velike mogućnosti za stvaranje radnih mjesta i rasta. Prvi takav stvar je plava energija 2013. dodana vrijednost je bila 2,6 milijardi eura. Akvakultura, to je jedino, e, jedina aktivnost vezana za ribarstvo koja je uključena u ovo fokusno područje sa e, bruto dodanom vrijednošću od 1,6 milijardi eura E, pomorski, obalni i krstarični turizam. To je mnogo veća ekonomska aktivnost koja vrijedi 51, 51 milijardu e, eura. E, isto tako pomorsko rudarstvo koje ne uključuje naftu i plin. Dakle, 2013. to imalo bruto dodanu vrijednost od 228 milijuna i plava biotehnologija od bruto dodane vrijednosti od 21 milijun. Europska e, komisija je identificirala da ta dva, pet tih pet područja ima snažan potencijal e, za rast ali e, tradicionalna aktivnost kao malo ribarstvo nije u to uključena jer su mnogi na to gledali kao na jedan sektor koji stagnira. Važno je reći da i u smislu stvaranja radnih mjesta ribarstvo je vrlo mjerodavno i važno Recimo izvješće OECD-a o ekonomiji oceana 2030. pokazuje e, budućnost do 2030. i pokazuje da e, ribarstvo je zapravo jedan od najvećih e, poslodavaca. Kada govorimo o plavom gospodarstvu općenito, E, postoje još aktivnosti koje su važne kao što je ribarstvo, o njemu smo već govorili, e, kada govorimo i o malom i o velikom ribarstvu, e, nafta i plin i pomorstvo. Ne smijemo zanemariti ni rekreacijsko ribarstvo. Ukupni rashodi su procijenjeni na 25 milijardi eura godišnje, što uključuje 8 do 10 milijuna E, e, ovakvih rekreacijskih ribara u Europskoj uniji. Dakle, e, treba prikupiti detaljnije podatke kako bi bolje procijenili koja je gospodarska korist od ovog područja, ali ona je potencijalno izuzetno važna. Ako sada nastavimo, ovdje u stvari to izvlačimo iz preporuka i rezultata e, studije zašto uključiti ribarstvo u strategiju plavog rasta. Važno je e, uzeti u obzir e, cilj najvećeg održivog prinosa u zajedničkoj ribarskoj politici, a napredak je najočigledniji u sjeveroistočnom Atlantiku i na Baltičkom moru. Dakle, na koji način postići najveći održivi prinos i koja bi bila korist od toga? Za sjeveroistočni Atlantik je, pre, je procijenjeno da će se e, bruto dodana vrijednost e, povećati od 1,8 milijardi eura na 5,76 milijardi eura. Dakle, to je trostruko više. E, dobit bi se povećala e, faktorom od 50, od 0,1 e, milijardu do 4,91 milijardu. Tu govorimo o restrukturiranju ribarstva, smanjenju ribarskog kapaciteta do ribarenja do od najvećeg održivog prinosa. Percepcija da e, ribarstvo ima jako mali potencijal za rast e, se može e, zanijekati posebno kada pogledamo koji su cilje, politički ciljevi u Europskoj uniji. Situacija je malo složenija u Sredozemlju i Crnem moru, ali Europska komisija je nedavno uspjela pregovarati jednim, e, e, jednim sporazumom da se spase e, riblji stokovi u sredozemlju. Govorimo o ministarskoj konferenciji u Malti 30. ožujka 2017. gdje smo govorili da treba prikupiti podatke kako bi procijenili stokove i da možemo loviti ribu prema najvećem održivom prinosu. Važno je također e, usmjeriti pozornost na činjenicu da unutar strategije plavog rasta postoje pozitivne sinergije kada se radi o ribarstvu, a postoje i određeni mogući sukobi. Želim usmjeriti vašu pozornost na činjenicu da mogu postojati pozitivne sinergije kada se radi o obalnom turizmu, ali postoji i mogući sukobi kada se radi o obalnom turizmu recimo obalni turizam može imati negativan učinak zbog e, onečišćenja, ali obalni turizam može e, stvoriti e, koristi za ribarstvo uvođenjem ekoturizma, peska turizma, dakle ovisi o kontekstu. Ista stvar je vezana za zaštićena pomorska područja. Zaštićena pomorska područja bi značila da bi e, ribarenje bilo ograničeno u takvim e, područjima, a s obzirom da malo ribarstvo ovisi o e, ribolovnim područjima koja su blizu e, obale, to bi moglo biti negativno, ali postoje i neke mogućnosti gdje malo ribarstvo može, e, može sudjelovati u turistu i u praćenju toga, u praćenju takvih zaštićenih pomorskih područja. To mora biti što inkluzivnije moguće. Također bih želio nešto reći o učincima plavog rasta na okoliš. E, nesumnjivo, općenito, e, socioekonomski učinci su vrlo pozitivni. Govorimo o stvaranju radnih mjesta, prihodima, E, i bruto dodanoj vrijednosti. Međutim, u našem istraživanju smo e, došli do zaključka da su učinci na okoliš uglavnom negativni. E, nekako razlozi što se mijenja obalna dinamika, onečišćenje mora, eutrifikacija, morfologija morskog dna, učinak postoji na bioraznolikost i na staništa i ekosustave. Isto tako postoje neki pozitivni učinci vezani e, za mijenjanje nekih e, klimatskih promjena putem plave energije i biotehnologije, ali uglavnom su e, učinci negativni. Zato je važno imati jedan integrirani pristup koji će uzeti u obzir sve te faktore. Sada krećem na posljednji dio ovog izlaganja koji se bavi gospodarenjem oceanima za održivo i plavi rast. Želio bih spomenuti zajedničku komunikaciju Europske unije iz studenog 2016. godine i to, radi, i to se radi o nekim konkretnim temama kojima se govorilo tamo, dakle da se razvije postojeći okvir gospodarenja, to uključuje e, regionalne konvencije mora, e, međunarodne organizacije, e, organizacije za upravljanje regionalnim ribarstvom. Isto tako govorimo o postizanju najvećeg održivog prinosa i zaštiti 10% obalnih i pomorskih područja, borba protiv NNN ribarstva i e, sličnih e, kaznenih djela i više uključivanja e, dionika u razvoju i provedbi okvira za gospodarenje oceanom. Želim isto tako izvući određene ciljeve politika iz nekih instrumenata i zakonodavstva. Dakle, pametan, održiv i uključiv rast, provođenje E, upravljanja oceanima koji se temelji na ekosustavu i jačanje okvira E, postići e, održivo ribarstvo, postići dobar okolišni status u vodama Europske unije i posljednje nije politički cilj nego više e, mehanizam za upravljanje mogućih sinergija i sukoba, korištenje pomorskog prostora koji postaje sve ograničeniji zbog svih aktivnosti koje se provode u plavom gospodarstvu. Uzevši sve to u obzir, U studiji smo isto tako dali određene preporuke. Jedna važna preporuka je da procijenimo načine kako bismo na najmanju moguću mjeru sveli kumulativne učinke ekonomskih aktivnosti u vodama Europske unije, da razvijemo i njegujemo sinergije između e, sektora plavog rasta i malog ribarstva kao i drugih aktivnosti, da prihvatimo integriraniji pristup i planiranje, sa više uključivanja dionika, da pružimo posebnu pozornost e, malom ribarstvu i damo preferencijalni pristup kvotama, to je u, snagu, u skladu i sa zajedničkom e, ribarskom politikom i da podržimo e, cilj postizanja potencijala za održivo i, i lukrativno riba, ribarenje. S obzirom da postoji veliki potencijal za rast u ribarstvu, E, ovaj cilj bi trebao biti uključen u integrirani pristup e, upravljanju i promicanju pravog plavog rasta. Hvala vam lijepa na pozornosti. Merci beaucoup à, la société. Hvala, hvala lijepa vašem poduzeću. Hvala vam što ste i poštovali vrijeme govora. Naime, govorili ste nešto malo manje od 20 minuta koliko smo vam dodijelili sada. Čemo dati riječ kolegama koji se žele javiti za riječ. Ako ih ima, gospodin Ricardo Sarao, Santuš, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam se javio za riječ zato što imam nekoliko pitanja. Sada, nakon što sam se slušao u studiju posebice. Kao prvo, čestitke, jer ovo se ne tiče samo ribarstva, već se tiče i svih onih drugih elemenata koji su s time povezani. Ovdje se radi o tome da kod svih tih tržišnih aktivnosti, kod svih tih ribarskih aktivnosti, da zapravo vidimo da je u to sve uključeno i ribarstvo kao tako. I stoga se trebamo postaviti pitanje što e, znače ti najveći izvori profita, to su nafta i plin. Što znači to kada se oni eksploatiraju? Kod tih e, rudarskih aktivnosti se ipak, nažalost, mogu postići najveći profiti plava energija, plavi rast, ta plava energija, to je nešto što se prije svega tiče vjetroturbina, je li tako? Vjetroturbina na otvorenom moru, dakle offshore vjetroturbina. To je nešto što može dovesti do velikog razvoja i na tome će se sigurno i dalje nastaviti raditi. Zatim, plavi mineralni resursi. Što po time mislite? To su zapravo pjesak, pjesak i šunjak. U Europi nemamo zapravo ništa više o, tome, o toga, pa me zanima o kojim se tu mineralima točno radi. Može to više jedan projekt eh, okrenut ka budućnosti posebice kada se radi o mineralima koji možda imaju važniju ulogu. Meni se ne čini da su nam oni potrebni zapravo, iz moje perspektive mi se čini da imamo dovoljno minerala i da ih možemo crpiti na kopnu, ne nužno na moru. I to je zapravo ono vezano što bih od vas čuo, neka pojašnjenja. Hvala Renata Brijano. Željela bih vam zahvaliti na ovoj studiji koja nam je pružila dosta zanimljiva pitanje, e, a to je vezano i za upravljanje oceanima, e, a o tome ste i vi govorili. Ja imam jedno pitanje vezano za ribarstvo, za razliku od kolege Rikarda. Vi govorite o malom ribarstvu, obalnom ribarstvu kao jednoj mogućnosti koja daje razne, koja pruža radna mjesta, koja je dobra za obalne zajednice, za turizam. A to je vezano i za našu inicijativu vezanu za e, turistički, e, turističko ribarstvo. Međutim, u sektoru malog ribarstva postoji jedna velika zabrinutost. Mnogi ribari misle da se e, cijeli sustav okreće prema industrijskom ribarstvu i e, zato će biti žrtvovano to malo obrtničko ribarstvo. Što mi možemo reći našim malim ribarima kako bismo im dali malo nade? Ricardo, ti si nešto zaboravio, želiš još nešto nadodati? Da, postoji još jedan daljnji aspekt za kojeg ja smatram da je jako važan. Ne toliko konkretno za ribarstvo, ali jedan aspekt kojeg ovdje nisam spomenuli. A to su sva ona pitanja koja su povezana ne dakle sa turizmom i sa bioraznolikošću, već sa očuvanjem, e, i sa programima koji potiču održavanje e, morskog okoliša. To je nešto što se pozitivno održava na ekosustave pa i na emisije ugljičnog dioksida. Kakva je tu situacija? To je nešto što može imati i pozitivne posljedice na tržište. To je isto tako e, jedna gospodarska djelatnost koja se tiče plavog rasta. Tu se radi o onim poduzećima koji mogu mnogo postići kroz takve aktivnosti za očuvanje okoliša, za smanjenje emisija ugljičnog dioksida, dakle alge i slično što se zapravo nikad ne pojavljaju u studijima. Dakle, nekakve e, neizravne usluge vezane uz ekosustav koji mogaju dovesti i do ekonomskih prednosti i koji mogu doprinijeti ovdje tome. Da, pripazite se, on ima znanstvena pitanja. E, rekao sam im da pripaze zato što si ti znanstvenik. Aha, gospodin Kun želi su tako nešto reći. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Kadeke. Hvala i Stučnjaku koji nam je govorio o malom ribarstvu i plavom rastu koji nam je pružio u stručnu studiju. Ja mislim da je svakako važno da u odboru za ribarstvo raspravimo o tome kakva je situacija po pitanju malog i zanatskog ribolova, kako se taj sektor razvija u proteklih 20 godina. I ja tu ne vidim da smo uspjeli zadržati u nekoj mjeri status quo, već vidimo da se sustavno stalno smanjuje broj e, malih ribara. Za to postoje različiti razlozi. mogli bismo sada raspraviti o tome, vidjeti gdje imamo plavi rast, gdje možemo uštediti e, ugljični dioksid, gdje možemo imati možda učinkovitiji rad, a onda bacim pogled na flotu. A flota malog izanadskog ribolova je zastarjela. To su e, ribarice koje imaju 60 i više godina. Oni voze opremljeni sa izuzetno starim e, dizel motorima. Imamo veliko onečišćenje, veliko ispuštanje ugljičnog dioksida, visoke troškove, a mi ne uspijevamo im pružiti financijsku podršku iz MFF-a ili iz drugih nacionalnih programa, te se oko toga samo svađamo. Mislim da bi to mogao biti jak signal kojeg bismo mogli odaslati ovdje s naše razine. Dakle, oni koji u priobalnim područjima ribare koji ih tamo i iskrcavaju i tamo ih i prodaju. Dakle, to je riba za ljudsku prehranu. I to smo tako i redili u temeljnoj uredbi što se tiče malog zanskog ribara. Te osobe mi trebamo podržavati. Ne znam imate li pregled na time kako izgleda situacija u pojedinim regijama po pitanju e, ribarske aktivnosti, koliko je tamo još zaposlenih osoba, koliko oni imaju prometa i kako izgledaju ti razvoji u proteklih 20 godina. Mislim da je to jedna važna točka za nas, da imamo nove mogućnosti poticanja. Imali smo e, električnu energiju, imali smo obnovljive izvore energije, na tome radimo, da, ali mislim da je i ovo o čemu sam govorio isto tako plavi rast. I ne bismo se sad trebali svađati o tome hoće li podršku dobiti najudaljenije regije iz MFF-a ili iz nacionalnih programa ili ne i da se onda napravi ogromna kampanja za tih samo nekoliko malih preostalih e, ribarskih e, subjekata. Mi bismo trebali možda napasti i sa ove strane. Hvala ti, Vernere. Sada predajem riječ stručnjacima koji će moći odgovoriti na javljene za riječ Rikarda i drugih. Izvolite, imate pet minuta. Uh, Hvala vam na pitanjima i na komentarima. Možda ću krenuti od komentara koje je iznio gospodin Kun. Jedna zapanjujuća stvar u okviru konzultacija koje smo proveli s dionicima je bila ta da mali ribari zapravo ne traže financijsku podršku. Ono što oni žele jest pristup, pristup kvotama. A zbog povijesti i slabog znanja o malom ribolovu nisu uspjeli iznijeti snažan argument zašto bi trebali dobiti e, dodatan pristup kvotama. Dakle, mali ribolov trenutno pati i povijesno gledano je to bila jedna pogreška koju nismo ispravili. Nešto treba poduzeti. Zbog toga sam se ja i nekoliko puta osvrnuo na to da u ZRP-u se govori o tome da bi malom ribolovu trebalo dati, trebalo dati preferencijalni pristup kvotama. Zato što se njihov broj smanjuje i zato što će oni nestati ako ne dobiju preferencijalni uh, tretman ili pristup kvotama. I samo da naglasim jednu zanimljivu točku kada nas je na svjetskoj razini i u EU pogodila, pogodila kriza su mali ribari se zapravo dosta dobro uspjeli nositi s krizom naspram industrijskog ribolova koje je jako patio od toga. No sada imamo obrnutu situaciju zato što e, je pala cijena goriva i, pale su i kamate i tako dalje tako dalje. Također bih spomenuo sljedeće. Ako želimo ostvariti održiv ribolov, a to je nešto što je sama Europska komisija spomenula, onda treba napraviti restrukturiranje što se tiče e, ribolovnih kapaciteta. Morat ćemo sklopiti neki, neki, neku vrstu kompromisa o tome koliko treba smanjiti ribolovni kapacitet u industrijskom ribolovu, a koliko e, treba smanjiti taj kapacitet u malom ribolovu. To je na kraju krajeva politička odluka, po mom mišljenju. No, mislim da bi također to bilo potrebno i u okviru malog ribolova i zato je vrlo važno ribolov uključiti u globalnu strategiju za plavi rast jer pozitivne sinergije, primjerice u okviru e, pomorskih zastičnih područja možemo onda tu uzeti u obzir, s time se može onda bolje upravljati kako bi mali ribolov od toga imao koristi. Isto tako, vrlo važno je razmotriti e, koji će biti doprinos s lokalne razine te druge aktivnosti u okviru plavog rasta. Hoće li one doprinijeti lokalnoj ekonomiji u istom omjeru kao i ribolov? to su neka od važnijih pitanja. Samo da komentiram e, neka tehnička pitanja koje smo čuli. Da, ja mislim da je to točno. Većina e, rutarskih aktivnosti trenutno se odnosi na šunak i pjesak. A u plavom rastu smo, smo to uzeli kao ključnu, ključno područje vezano uz plavu energiju, vezano uz pogled na budućnosti, da se tu radi naravno i o energiji iz vjetra. I mi smatramo da postoji doista velik potencijal za rast na tom području. Pitanje vezano uz to kako da potaknemo mali ribolov. To je još nešto što je proizašlo iz studije Ribari su jako zabrinuti zbog cijelog ovog razgovora o plavom rastu. To je još jedna daljnja prijetnja njihovom načinu života. Također, kada govorimo o, o drugim potencijalnim aktivnostima, poput ekoturizma i tako dalje, onda neki na mali ribolov gledaju na... Onda neki iz malog ribolova na to gledaju također kao jednu vrstu prijetnje njihovom načinu života. No, E, e, činjenica je da trenutno mnoge ribarske aktivnosti jednostavno nisu održive i način na koji ih promičamo bi trebao biti inkluzivniji, e, integriraniji. Trebali bismo naglasiti pozitivna rješenja, pozitivne aktivnosti s kojima se ribolov može nadopuniti ili zamijeniti. To je također nešto što treba imati na umu. No, općenito rečeno, ako je cilj to da postignemo najviše održivi prinos, ako se s time nastavi, ako se tu napreduje, onda će u biti mali ribolov od toga imati velike koristi. Ali to je također vrlo složena politička odluka vezana uz to da se dakle smanje e, ribarski kapaciteti. Jel? Hvala vam lijepa na ovim odgovorima. Hvala vam na prezentaciji. Mislim da smo s ovime došli na kraj ove rasprave. I eto, mogu vam samo još jednom zahvaliti. I velik dio našeg vremena ovdje inače provodimo e, u izricanju zahvala. Ali evo, u svakom slučaju ugodan ostatak večeri. Ne, ne, dragi kolege, ja se šalim. Mi ćemo prijeći na sljedeću točku na našem dnevnom redu i to je zapravo razmjena gledišta sa predstavnicima komisije o promicanju socijalnih i ekoloških aspekata međunarodne trgovine proizvodima ribarstva i e, akvakulture. Međunarodna trgovina igra važnu ulogu u e, sektoru e, ribolova i akvakulture kao stvaratelj radnih mjesta, kao dobavljač prehrambenih proizvoda, kao stvaratelj prihoda i tako doprinosi razvoju i gospodarskom rastu, ali su tako i prehrambenoj sigurnosti. Ribe i proizvodi iz ribolova su jedan važan dio e, svjetskog sektora prehrambe i 78% proizvoda iz mora se e, nalazi u tom međunarodnom tržištu prema procenama FAO-a. Mi danas imamo ovdje s nama predstavnika komisije koji će nam dati pregled nad e, situacijom u sektoru ribolove i akvakulture, kako možemo promicati socijalne i okolišne aspekte u međunarodnoj trgovini E, tim proizvodima. To će vam omogućiti da smo imali neka pitanja vezano uz e, tržišno natjecanje između europskih ribara i ribara iz e, trećih država koji nisu uvijek pod istim visokim standardima i onda kad kad dolazi do, do nelojalne konkurencije koja šteti kako ribarima, tako i europskim e, potrošačima. Isto tako ćemo čuti što, kažu, e, što kaže savjetodavno vijeće za tržište. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pokušat ću ne može dati precizan odgovor na sva ova pitanja koja ste spomenuli, ali vam malo razjasniti sve ono što smo napravili gospodine predsjedniče. Imali ste izvješće koje ste izradili 2060. godine, evo imate ga i pred sobom. Da, moja, moj briljantni suradnik koji sjedi iza tebe mi je pripremio malu intervenciju koju sam u potpunosti e, zaboravio pročitati. Ako mi dopustiš, sada bih e, pročitao taj tekst. E, mislim, on ipak radi, pa... Evo, dakle, da, ovo je važna tema. Europska unija se više uvozi ribe, prije svega iz trećih država. To smo i vidjeli malo prije vezano uz države koje primjerice su e, obuhvaćene NNN ribolovom i stoga se ovo pitanje postavlja e, više nego ikad prije. E, mi našim ribarima namećemo vrlo stroge socijalne, okolišne i ekonomske standarde sa Ujedinim sa Sjedinjavačkim državama, Australijom i s nekim drugim državama smo mi oni koji imamo najviše standarde i stoga imamo e, jedan e, ribolov koji je dosta primjeran. No mnogi proizvodi koji su uvezeni dolaze na naša tržišta, a da ne poštuju te standarde izvrsnosti. Mi bismo trebali stvoriti uvjete kojima imamo ravnopravno tržišno natjecanje. Tu se vraćam na ono što se ti rekao, Kristijan. U 2016. godini sam doista spomenuo ta pitanja u jednom izvršnom vlastnu inicijativu vezano uz uvod ribarskih proizvoda. Naravno da trebamo naglasiti e, vrijednost europskih e, ribara to je i u interesu potrošača. Ne možemo našim ribarima nametnuti nameta i sudobno otvoriti naše tržište proizvodima koji se uvoze, a da ne odgovaraju jednakim standardima. E, ja bih stoga htio imati produbljen i konstruktivan dijalog s Europskom komisijom što se toga tiče kako bismo našli jedan e, pravno prihvatljiv način e, da potaknemo europske ribare na našim tržištima mislim, ne znam točno kako reći to, da imamo jednu e, preferenciju koju damo tim ribarima po pitanju standarda, ne znam točno koji bi tu bio pojam i možda ćemo mi uskoro izraditi i izvješće na vas inicijativu o tome ili neku rezoluciju, u svakom slučaju imat ćemo još prilike o tome razgovarati. Evo Kristine, to je ono što sam ti htio reći, što sam htio reći. Sada ću ti ponovno dati riječ i ako ćeš se ti referirati na moje izvješće iz 2010. godine, onda je to svakako u redu. Da, hvala vam, malo ste me prekinuli, ali evo, vratit ću se ponovno na taj temelj, to je izvješće iz 2060 godine. To nisu bili zaključci, ali tu je izrečeno dosta ovih točaka. Ja ću reći što je sve napravljeno, a vi znate koliko je to bilo teško dinamiku glavne uprave Fiš u ono doba povezati sa dinamikom glavne uprave Trade. Vrlo kratko što se tiče gospodarske politike. Znajte da sa komunikacijom Trade for All iz 2015. godine smo jasno rekli da trgovačka politika koju provodi Europska unija će se provoditi na drugačiji način, prije svega tako što ćemo se više konzultirati sa socijalnim partnerima i tako što ćemo sustavno procjenjivati e, posljedice na okoliš e, koju imamo zbog, koje imamo zbog naše trgovačke politike. Dakle, to je jedan napredak naspram onoga što smo imali u prošlom razdoblju na koji sam se referirao. Sada u sporazumu moramo imati prije samog prisimljena sporazuma e, studiju o procjeni učinka, što znači da možemo saslušati ljude, ali isto tako i da možemo procijeniti koje će biti moguće posljedice naših trgovačkih odluka. Drugi instrument je e, preferencijalni sustav o tome ću malo više govoriti jer ste vi isto tako govorili, vi ste govorili o e, preferenciji koju se daje zajedništvo. Ja ću govoriti o preferencijalnom sustavu. Imamo sustav GPS+, dakle sustav općih povlastica plus, koji nam omogućuje da dajemo neke prednosti našim partnerima, ali uz uvjet da se oni podede e, jednoj logici koju mi slijedimo u smislu e, socijalne zaštite i zaštite okoliša. To je dakle jedan sustav koji se dodjeljuje državama i čuo sam da ima 27 konvencija koje treba ne samo ratificirati nego e, provesti u dijelo e, i to trebaju te države učiniti kojima se daje taj profesionalni sustav. Dakle, postoji tu e, određeni poticaj, ali su tako i obveze za naše partnere. Treći element su e, naši trgovački sporazumi tu morate znati da eh, od sada pa nadalje ćemo imati jedno poglavlje koje će se uvijek iznova uključivati u te sporazume eh, s kojima ćemo eh, strogo pregovarati sa našim trgovačkim partnerima. To je poglavlje o trgovini i održivom razvoju gdje imamo određen niz instrumenata koji obvezuju naše partnere da E, na održiv način eksploatiraju e, resurse iz ribarstva i e, uzgoja riba, ali isto tako i da se općenito uspostavi jedan, jedna održiva trgovina tih proizvoda. Još jedan drugi element tiče se svega onoga što smo uspostavili što se tiče borbe protiv NNN ribolova. E, uredba datira iz 2008. godine, ali od 2010. godine ja bih rekao da smo sve snage uprli u to da se uspostavi jedan sustav e, koji neće od nas učiniti policajca na globalnoj razini, nego će biti instrument s kojim možemo uvjeriti e, dovoljače glavnih sirovina da provedu održivi ribolov. I najzad, što se tiče strogo trgovačkog aspekta, tu bih spomenuo napore koje trenutno činimo u Ženevi u okviru Svjetske trgovinske organizacije koji se tiču toga da želimo eliminirati sve subvencije koje dovode do toga da imamo pretjerani kapacitet i pretjerani izlov u ribarstvu. To je nešto što smo pokrenuli već prije 20 godina, što još nikad nije polučilo uspjeha i e, ne bismo se htjeli previše hvaliti, ali Europska unija sada tu postaje lider što bi joj trebalo omogućiti da e, zauzme jedan e, općenit stav o tim sredstvima koje dovode do izlova ili do petljanih kapaciteta. Na samom smo početku rasprava o tome i nadam se da ćemo vrlo skoro iako vrlo skoro može znači za dvije ili tri godine, moći eliminirati sve te toksične državne potpore. Rekao bih. A sada da vam kažem što smo učinili u okviru ZRP-a, dakle u užem smislu te, te riječi. To je možda nešto što je malo drugačije da bih zabrinutosti, ali to je nešto gdje trebamo imati konvergenciju upravo kako bismo imali ta jednaka pravila za sve i tu lojalnu konkurenciju između um, europskih i neeuropskih proizvođača. Krenuo bih sa jednom dobrom vješću. Prije nekoliko mjeseci smo vam to ovdje predstavili. To je činjenica da trend što se tiče ovisnosti o uvozu ide sada u jednom pozitivnom smjeru. Naime, e, imali smo 60% uvezenih proizvoda nekad, a sada imamo nešto malo više od 50%. Dakle, očito je da smo i sposobni E, sami zadovoljiti potrebe naših potrošača. To smo dakle sposobni u većoj mjeri nego u prošlosti i to je ipak e, jedan e, zanimljiv trend kojeg trebamo si predočiti. Ono što je zatim isto tako zanimljivo je da u okviru posljedne reforme ZRP-a, osam svega onoga što smo tražili da naši dobavljači promijene, smo htjeli isto tako putem vanjske politike ili putem uređenja jedinstvenog tržišta htjeli ostvariti napredak to se tiče i potrošača. Htjeli smo im dati jasni izbor kako bi bolje znali što kupuju. U tu svrhu smo reformirali e, obavezno označavanje proizvoda. Evo danas e, je upravo e, krenula i ona poznata konferencija Seafood u Briselu i vi vidite da je to vrlo profitabilni biznis i e, ta pravila se sada primjenjuju na sve. Dakle, na sve komercijalne proizvode u Europi. Svi moraju biti u skladu s tim pravilima. Dakle, na, na neki način su tu svi na jednakoj razini. Zatim, isto tako smo s tom reformom pokušali urediti i sustav e, dobrovoljnog označavanja. E, to uokviravanje nam je omogućilo da odredimo šest ili sedam elementa kojih treba uvijek navesti kako bi se to moglo povezati sa proizvodom i ne postoji nekakva obveza da se to provjerava ili kontrolira. Zatim bih vam htio predstaviti još jedan pilot projekt. To je procjena svih svih tvrdnji o ribarskim proizvodima u Europi. To je rad koji će nam omogućiti da izgradimo kartografiju, vrlo preciznu kartografiju svih navoda koji su povezani sa ribarskim proizvodima i naravno da iz toga trebamo izvesti zaključke koji se nameću kada dobijemo rezultate. Zadnja stvar, među inicijativama protiv nekog godina smo pokrenuli jednu operaciju vezanu uz e, procjenu i analizu ponašanja potrošača i što oni očekuju. To smo napravili prvi put, to nam omogućuje da bolje shvatimo potrošače, bez kojih ne bi bilo e, ribarske industrije, jer oni jedu plodove rada naših e, dobavljača i proizvođača i to će nam dakle omogućiti da saznamo što oni žele, traže i da možemo E, učiniti e, izbore jasnijima za njih, prije svega što se tiče uveznih proizvoda, ali isto tako i što se tiče europskih proizvoda. Zadnja stvar, htio bih vas podsjetiti da danas je 25. travanj, dakle za dva dana će, dakle 27. travnja, stupiti na snagu nova uredba parlamenta i vijeća vezano uz sanitarne kontrole. A to bi trebao biti još jedan instrument koji će nam omogućiti da bolje kontroliramo i reguliramo sva ona e, sanitarna pitanja koja su vezana uz e, proizvode mm, iz ribarske industrije. Evo, gospodine predsjedniče, vi ste rekli da se tu radi o pravnim aspektima, ali isto tako i o političkim aspektima. U našem, o našim odnosima sa trećim državama moram vam reći da to nije uvijek lako riješiti, ali kada se radi o trgovačkoj politici i o naporima koji smo tu poduzeli, o naporima u okviru borbe protiv NNN ribolova, u naporima što se tiče sada tržište i komercijalizacije ribarskih proizvoda. Tu mogu reći da smo napravili određen napredak, iako znam da nisu svi zadovoljni. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala. Da, nije sve ružičasto, nismo sve napravili. Mislim da uvijek trebamo biti oprezni, paziti. Sada ću uh, predati riječ e, kolegama ako žele preuzeti riječ, ali me nešto zaintrigiralo došlo je do e, pada uvoza sa 60 na 50%. Znači li to da proizvodimo više ili manje e, konzumiramo? Kako se to, taj trend može objasniti? Kad je riječ o označavanju proizvoda, dobro, postoji dobrovoljno i nedobrovoljno označavanje. Dakle, i u tom smislu se isto tako postavljam pitanje. Dragi kolege, imate li možda kakvih pitanja za Kristijana Ramboa, predstavnika komisije? Gospodin Kun i gospodin Sirao, nemate pitanja? Ma ne, vi jedan drugome postavljate pitanje, pa dobro. Jeste li dobili odgovore? Jeste, fino. Ma njih baš briga. Potpuno su nezainteresirani. Ili vas previše smetamo možda? Ah, nadam se da vas nismo previše omeli u razgovoru. Dakle, Kristjane, ne znam, kad je reč o ovom uvozu, možete li odgovoriti na to? Da, kad je reč o uvozu, mogu dati objašnjenje. Postoje dva čimbenika koja objašnjavaju e, na koji način može, zbog čega možemo bolje obskrbljavati e, svoje tržište. Prvo, došlo je do poveća, povećanja iskrcaja. O tome smo govorili prije. Dakle, to je nešto što se poboljšava. A drugo je aktivnost e, vanjske flote. Dakle, kad govorimo o tome, to nam omogućuje da bolje snabdjevamo, jer govorio sam zapravo komercijalnim žargonom kada sam govorio o e, porijeklu iz Europske unije. Dakle, to su ta dva izvora, odnosno razloga za poboljšanje snabdjevanja tržišta e, ribom. Pa to je puno bolje objašnjenje nego da smo smanjili potrošnju. Dakle, e, konzumacija je i dalje više manje stabilna. Drugo pitanje koje sam e, postavio odnosi se na dobrovoljno označavanje proizvoda. To je naravno e, zanimljivo, međutim to nije konačno rješenje. Kad je riječ o dobrovoljnom označavanju proizvoda, kao što sam već rekao, e, sukladno uredbi koja je usvojena 2013. godine, E, nude se rubrike koje se mogu povezati s određenim proizvodima e, i to, to nije nešto što može štetiti e, obveznim informacijama. Dakle, to su principi koji se primjenjuju na označavanje. Drugo, danas, kad je riječ o određenim područjima, postoje određene informacije koje se daju potrošačima i one ponekad E, obuhvaćaju i ove obavezne informacije. Dakle, stoga se radi mapiranje obveza za označavanje proizvoda ribarstva i to je nešto što je doista velik posao s obzirom na tržište i to se ne odnosi e, samo na proizvode e, ribarstva. I na temelju tog mapiranja vidjet ćemo vidjeti što se najviše ponavlja kako bismo utvrdili koje su to glavne okosnice i e, da bismo isto tako provjerili, e, odnosno kontrolirali e, ove dobrovoljne tvrdnje. Hvala, kao što ste možda primijetili, nisam u potpunosti pratio ono što je rekao predstavnik komisije, no toč tome htio bih mu zahvaliti na prezentaciji. Meni se čini da jest da su spomenute subvencije. Iz moje perspektive mislim da su subvencije jedan od najopasnijih elemenata kad govorimo o posljedicama po okoliš. U posljednjih, posljednjih dana puno smo čuli o e, programu za održivi razvoj do 2030. godine. Konkretno, e, cilj 14 se spominja, 14. cilj se spominjao. I ta ideja da do 2020. godine bi trebalo zabraniti određene vrste e, subvencija koje doprinose prekomjernom izlovu i kapacitetu te izbjegavanje uvođenja novih subvencija, da se pritom e, priznaju diferencirani pristupi razvoju zemalja. Dakle, i to su stvari koje trebaju biti obuhvaćene pravilima VTO-a. Isto tako bih htio vam skrenuti pozornost na različit e, pristup su, e, za koji su se odlučile treće zemlje same subvencije ne moraju nužno biti negativne, ali bih htio e, se osvrnuti na njihovo korištenje. Jer znam da su spomenute subvencije u okviru pitanja koja su postavljena VTO-u. E, ciljevi održivog razvoja do 2013. godine znače i posljedice po e, slabije razvijene zemlje. Isto tako kad je riječ o određenim zemljama u razvoju, mi želimo dati doprinos tom razvoju i u tom smislu i subvencije moraju biti dostatne. Postoje subvencije za vanjske flote, europske flote će jedine biti u mogućnosti pristupiti njihovim vodama. Pa, mislim, dosta militantan govor, ali imaš pravo. Možda ste si se malo udaljio od samog a možda će Kristijan nešto reći o tome kako želiš, Kristijane. Sve što mi činimo u smislu naših prijedloga vto to je sve u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Dakle, e, to se ne dovodi u pitanje. Drugo, e, sam pristup nije grub. E, Unija pokušava zadržati pozitivnu dinamiku kako bi se stvarili ciljevi, ali se pritom pritom poštujemo specifičnosti naših partnera, prije svega e, manje razvijenih e, zemalja. Ne želimo stvarati probleme s kojima smo se i mi sami suočili. Mi smo svi svjesni e, opasnosti, odnosno toksičnosti sustava subvencija po okoliš. Ne želimo se previše E, dakle ne smijemo vlastite probleme e, stvarati drugdje. Trebamo zemljama koje su slabije razvijene e, omogućiti razvoj, a istovremeno subvencije popraviti, popratiti kontrolom. Hvala. Ricardo očito je do, da si dobro postavio pitanje, dokazi o odgovoru. Werner? Ja, ich will noch mal, uh, Ja bih se još jednom vratio na situaciju koja općenito karakterizira Europsku uniju, više u negativnom smislu, a to je to da smo sposobni samo sa vlastitim e, lovom na divlju ribu i vlastitim uzgojom e, pokriti samo trećinu dakle, e, potrošnje ribe. To možemo dakle, pokriti samo vlastitom proizvodnjom. Što znači da 65%, dvije trećine Je li sve u redu? Ne, 50%, to nam je Kristijan rekao, dakle polovica je to sada 50%. Da, to je bila moja nediscipliniranost da sam sa Rikardom razgovarao o jednoj drugoj točki i da nisam sve baš jako pažljivo pratio. Da, Ricardo. Potrebno je dvoje za tango. Da, točno. Ja sam htio shvatiti pažnju na to da naravno za kontrolu naših nacionalnih ministarstva za zdravstvo, da smo njih za, dakle, za kontrolu e, imenovali. Mi smo bili u Vigu, u najvećem, najvećoj luci za e, uvoz ribarskih proizvoda, gdje se ti proizvodi kontroliraju pri uvozu i bilo je vrlo zanimljivo kada smo vidjeli kako nacionalno, dakle Španjolsko ministarstvo zdravstva tamo zapošljava eh, službenike koji kontroliraju je li temperatura zaleđene robe dobra, kako kako je označavanje, je li porijeklo ispravno i tako dalje. Tu smo imali to, tisuću tona iz Argentine, sa Falkanskog otočja također, mi govorimo uvijek iznova E, o Argentini, i otoč je jedan od važnijih uvoznika u Europskoj uniji. E, radilo se i o sljedivosti proizvoda i zapravo je Europska komisija e, ona krovna institucija koja onda zatim treba kontrolirati nacionalno ministarstvo zdravstva pri njihovom radu. A u Vigu, u toj luci, su neki rekli da su oni jako strogi, a e, južnije e, u Portugalu i drugdje kontrolori i inspektori nisu toliko strogi i da je možda bolje tamo iskrcati uvoz. Dakle, mene zanima kakva je situacija općenito. Kao Europska unija, kao administracija, ima li Europska komisija pregled o tome? provodili se dobro inspekcija, da svi dakle primjenjuju jednaka mjerila. To bi bilo moje pitanje vezano s to. Kristijane, e, želite li nešto prokomentirati? Jedino što mogu reći je da upravo ta reforma sanitarnih kontrola se e, pojednostavnila, procedure su se pojednostavnile kako bi se povećala njihova efikasnost. Tako da se s jedne strane e, proširila aktivnost na što veći broj, a s druge strane se pojača transfer informacija između različitih e, točaka kontrole. Provedena je studija o potencijalu za e, prijevare vezano uz proizvod ribarstva i suprotno e, brojnim novinskim člancima E, uzeto je više od 45 tisuća uzoraka i e, samo jedan je bio problematičan. A radilo se o tome da li se pangasus prodaje e, kao list i uvijek je e, potrebno pojednostavniti postupke kako bismo povećali e, učinkovitost e, kontrola. Evo, to je ono što mogu reći po tom pitanju. Pa, mislim, pobrkati pangasus i list, pogotovo kad ga stavite na tavu, pa sad ne znam. U svakom slučaju htio bih zahvaliti Kristijanu Rambou što nam je dao ovo pojašnjenje. E, postignut je određeni napredak od 2010. godine čestitke e, Europskoj uniji, svat, Europskoj komisiji, svatko je tu dao naravno i svoj e, napredak, ali u svakom slučaju ribari ne bi trebali biti na neki način kažnjeni zbog standarda. Evo, to je to, dragi kolege. Mislim da smo iscrpili, odnosno Vaš predsjedavajući je iscrpio dnevni red. Imam samo još jedan mali komentar. E, imali smo tu e, prijatelje iz društva Mary Sons. I njima bismo htjeli doista zahvaliti i evo sad smo svima zahvalili. U svakom slučaju to društvo koje je provelo studiju je dobro. imamo, da, dakle radi se o stručnjacima koji rade za nas i koji od nas dobivaju dobru naknadu za rad. I dobri su. Dakle, hvala vam na studiji. A isto tako nama vi možete zahvaliti što smo odabrali baš vas. Evo, to je sve. Ha. Pa da, pa treba reći stvari onakve kakve jesu. Dakle, mislim da ste svi dobili zaključke koordinatora od jutros. Imate li kakvih komentara? Nemate, sumnjam da imate. Hvala vam. E, te preporuke se onda smatraju usvojenima. Sljedeći sastanak održat će se u Briselu 35 u utorak e, od 15 do 18.30. Nažalost, radit ćemo samo pola dana, ali eto, to je tako. E, hvala prevoditeljima. Ne znam, sigurno ste primijetili da smo e, vam nadoknadili činjenicu da ste ju ujutro radili malo duže. Hvala vam.